Prihvaćate li? Da. Gospodine Breyer, izvolite. Kolega, evo, tu sam. Rekli ste e, da ne želite da parlamentarna reprezentacija ne delegitimizira Europski parlament. Ali Rusu je govorio o tome da se građani moraju dogovoriti o vrsti e, svijeta, institucije koje želite. Želite da to bude reprezentativna institucija ili smo mi izabrani da predstavljamo građane? Oprostite, isteklo vam je vrijeme. E, gospodine Gonzales, e, postoji još jedan zahtjev za plavi karton. Međutim, na vama je, želite li prihvatiti još jedno pitanje ili ne? Evo ima 30 sekundi da odgovorite na ovo. Vjerujem u reprezentativnu demokraciju i reprezentativni mandat. E, vjerujem dakle u tu predstavničku demokraciju i mislim da vijeće i komisija trebaju konzultirati građane, ali nisu parlament. Međutim, postoji razlika između izabranih zastupnika. E, zastupnici su izabrani prije šest mjeseci i zato ne vidim e, čemu dodatna konzultacija. Oprostite, imao sam 30 sekundi. Kolege, molim vas. Oprostite, e, ne znam točno vaše ime, e, pa ne mogu samo reći. A sada prelazim na sljedećeg govornika e, Ruiza vezu jer kasnimo. Hvala lijepa. Prije svega želim poručiti kolegama s krajnje desnice da nam svaki dan dolaze da nam kažu kako oni znaju što građani osjećaju i mislite, a da mi drugi to ne znamo. Ali vi predstavljate 25 ili 30% europskih građana. Proevropski nastrojeni klubovi zastupaju i predstavljaju 70-75% e, građana koji su izašli na birališta na proteklim europskim izborima. Prema tome neka se to zna. Drugo, prošlo je deset godina od kako je stupio na snagu Lisabonski ugovor. U Mnogi su već rekli, današnji svijet sasvim je drugačiji od svijeta 2009. godine. Tada nije bilo niti Brexita, niti Arapskog proljeća, niti je Trump bio na čelu Sjedinjenih američkih država, niti su tu bile migracije kada nam govore o Freudu i narkozi, da, ali mi živimo u stvarnom svijetu. Europa je pod vanjskim eh, pritiskom i moramo reagirati. A konferencija o budućnosti Europe bi nas mogla voditi jer svijet oko nas postoji, ne možemo ga ignorirati i moramo krenuti prema političkoj uniji federalnog tipa, ali moramo to napraviti zajedno s građanima u organiziranim, organiziranim civilnim društvom. Mislim da u tom smislu možemo postići maksimalan angažman i sudjelovanje običnih građana kao i nacionalnih zastupnika i e, svih drugih organizacija i mi moramo tada razgovarati o izazovima koji su pred nama i koje ne možemo ignorirati. Ako shvatimo te izazove, moćemo dati prave institucionalne odgovore. Hvala. Hvala. Plavi karton za vas, želite li ga prihvatiti? Hoćete li prihvatiti plavi karton? Da. Hvala. Gospodin Ronča, imate 30 sekundi. Hvala lijepa. Želim vam postaviti jedno pitanje. Maastriških ugovora je e, predvidio e, Uniju građana i to već od 1992. godine. Iz kojeg razloga nismo tu Uniju uspjeli ostvariti u svim ovim godinama? To je bio vrlo plemeniti cilj. Možete li mi dati odgovor na to? Izvolite. Nisam e, dobro shvatio pitanje što znači e, ta unija građana. Možda biste o tome mogli razgovarati kasnije e, bilateralno. Gospođa koja je u broju 29 sam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala. Jednostavno uzivam u ovoj raspravi i ovo je divna stvar, taj plavi karton. Imam osjećaj da zaista imamo stvarnu raspravu koju ovdje vodimo, a to je zaista nužno kad se radi o budućnosti Europe. I iz tog razloga ću vratiti vrijeme kolegi iz SID-a koji je govorio u ulozi e, građana, uključivanju građana i civilnog društva i dala, mislio sam kako sam se javiti za riječ da ćemo dati malo više vremena da o tome govori. Jer to je važna tema. Hvala lijepa. Vjerujem u predstavničku demokraciju kao što je kolega malo prije rekao, ali ne mislim ništa ko, ne vidim u tome ništa kontradiktorno da smo stalno u kontaktu s građanima. Kao izabrani predstavnici moramo biti stalno u kontaktu e, sa građanima i udrugama i to u okviru konferencije o budućnosti Europe. Hvala. Budući imamo 16 zahtjeva za slobodno javljanje za riječ kojeg ću sada zaključiti, a nastavit ćemo s mogućnostima plavih kartona. E, Michel Duran e, ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa. Mislim da ste sada čuli stajališta parlamenta koje je gotovo jedinstveno u mišljenju da konferencija o budućnosti Europe mora uspjeti. Radi se o novom elementu koji je često u raspravi koja je previše institucionalne prirode. Gospođo Šuica, želim se ovdje osvrnuti na riječ koju ste spomenuli, koja je važna za Francuze, a to je smijonost. Danton u Francuskoj revoluciji je rekao Francuzima koji su bili u opasnosti, smijenosti treba nam i uvijek više smijenosti. Europa je u opasnosti, to smo čuli, to su nam objasnili i sad smo vjerojatno na raskrižju. Govorite o Brexitu, a mnogo toga drugih opasnosti je pred nama. Prije 70 godina na kraju rata Churchill je rekao da su veliki opasnosti pred Europom, ali da, sto, da je Europa velika. I zato, gospođo Šujica, ja ću se temeljiti na rečenici Žana Monea koji je rekao kada je Europa ustanovljena. Europa nije tu da bude koalicija država, već da poveže građane međusobno. I mi smo sada upravo u tom trenutku gledam e, u vijeće i sa zabrinutošću i istovremeno i sa nadom gledam i vijeće i vas gospođo Šuica u, kao predstavnicu komisiju i ume nevladinih udruga koje kucaju na vrata institucija u ime civilnog društva vas molim da ne e, u, upropastite tu priliku da mi konačno radimo zajedno sa cjelokupnim predstavništvom europskih građana. Moramo ili uspjeti sami ili ćemo propasti jedni bez drugih i doživjeti neuspjeh. Hvala. Gospodine Mandels, jeste se vi javili za spontanevnje za riječ ili za plavi karton? Hvala. Ali imamo pitanje gospodina Kastalda, plavi karton. Prihvaćate li ga gospodine Duran? Izvolite. Dragi kolege, dragi Pascal, puno smo surađivali proteklih godina i e, drago mi je što sam čuo iz vaših usta, ali e, čuli smo da se od konferencije a, očekuje da možda neće moći raditi na reformi ugovora. Da li vi smatrate kao i ja da bismo trebali iskoristiti ovu priliku da razmotrimo i mogućnost reforme europskih ugovora kako bismo konačno prestali s određenim neravnoteženim odnosima među institucijama koje treba izliječiti. E, dragi Fabio, hvala na pitanju. Evo, Slušao sam što je e, reklo vijeće i komisije, dakle gospođa Šuica. Ne smijemo ništa unaprijed odrediti, jednostavno moramo uspostaviti dijalog koji će doći do rješenja. Znamo da ima blokada u Europi, možemo to premostiti, ali učinimo to, nemojmo se bojati. Budimo smijani, nemojmo se bojati europskih građana, nemojmo se bojati dijaloga i pokušajmo reformirati ono što treba reformirati. Hvala lijepa. E, gospođa Delbos crawfield na minutu i pol. Proučavali smo tekst o budućnosti Europe, sada je sjećan 2020. godine i čuli smo posljednji puta su britanske kolege s nama. E, osjećamo prvi učinak Brexita na nas i odlasak prve od 28 država članica. Nadamo se jedini izlazak iz Europske unije, ali što mi to znamo. Kako će biti budućnost? Mi smo, ćemo također glasati o rezoluciji sukladno članku 7 prema dvijema državama članicama, Poljskom i Mađarskom, vezanim e, za kršenje pravne države i već dvije godine blokirani smo u tome i Europa je u kritičnom trenutku. Dakle, ideja o konferenciji o budućnosti Europe je izvanredna i jako dobra. Čestitamo eh, i komisiji i njezinoj predsjednici i jako obećava činjenica da parlament želi na tome raditi ali e, za slučaj neuspjeha to će biti neuspjeh i za komisiju i za vijeće i za parlament i to bi u slučaju neuspjeha mogla biti kraj Europe koja je sve više uključiva i koja jamči svima prava. Ne smijemo sve prepustiti sa sud... Moramo omogućiti građanima da rade s nama jer mi radimo u privilegiranim uvjetima kao zastupnici. Moramo to omogućiti i građanima. E, takve stvari već postoje i u Irskoj i u Njemačkoj i kao što je kolega e, već rekao, to je nešto što bi trebalo e, nas inspirirati. Ali sve će to koštati, moramo dati smisao tome i na kraju tog postupka građani će i e, govornica se prekida. Oprostite gospođa. E, nema smisla trčati tako brzo i e, moram ograničiti vaše vrijeme, prema tome držite ga se i ako želimo imati raspravu. Sada gospodin Hanemac, minutu i pol. Nemojmo se e, sada okolišati. Radi se o velikoj konferenciji u budućnosti Europe i e, političari trebaju dati e, mogućnost da se određene ovlasti prenesu na Europsku uniju. Jer vidimo e, da je to e, nešto što se traži. Traži se najme manje Europske unije i više suradnje među državama. Ili ne, to će biti <clears throat> možda i zapravo neka vrste predstave. I već smo tri puta nam je većina ovdje nametnula ovu rezoluciju, ali e, traži se da Unija sve bude bliža i tješnja suradnja. Jer bez građana bit će to rasprava o narodima, beskorisna federalistička rasprava sa više e, centralnih ovlasti. Sramite se. Na jednu minutu, e, zastupnik Buržoa. Hvala lijepa. E, Europska unija se temelji na e, reprezentativnoj demokraciji, što znači da postoje dve e, vrste onih koji zastupaju građane, nacionalni parlamenti i europski parlamenti. Dobro je saslušati nevladine udruge, građane i tako dalje, ali oni nisu nikada e, oni koji predstavljaju volju građana. Jer tko je predstavlja? <laughs> Političari. Političari koji usuđuju se donijeti odluke i e, zato su odgovorni i preuzimaju to odgovornost na sebe. A druga stvar <clears throat> jest ono što je važno, dakle, trebamo imati više unutarnjeg tržišta, e, više e, graničnih službi, ali ne više recimo socijalnih e, pomoći. To je nešto Hvala lijepa. Sada je na redu zastupnik Ferreira, jedna minuta. Hvala lijepa. Postoje oni koji žele da Europa dalje postupa rutinski i zapravo će se pretvarati da slušaju želje i očekivanja građana. E, postoje oni koji izbjegavaju probleme i ne žele mijenjati ugovore i izbjegavaju istinu koliko e, im nije e, zgodna. Mislim da bi u svakom slučaju bilo pogrešno definirati ishod procesa na samom početku. Odbacujemo takav pristup. Ovdje smo zato da bismo razgovarali o budućnosti Europe e, i ne želimo se e, pretvarati e, da je riječ o procesu kakav to nije. Želimo liberalnu Europu, transparentnu. Ne želimo Europu u kojoj je se e, govori o naoružanju, a ne o miru. Želimo Europu jednakosti i zaštite prava i zato je želimo promijeniti. Zastupnik puđman jedna minuta. Poštovane kolegice i kolege, kada si postavljamo pitanja o budućnosti Europe, prvo pitanje na koje trebamo dati odgovor je pitanje uloge građana. Koju ulogu dati građanima? Ako to ne riješimo u narednih nekoliko godina, e, doći će neki e, drugi zastupnici, baviti se drugim pitanjima, a to će biti poraz. E, mi ne želimo da građani budu pasivni, udaljeni. E, želimo li da glas građana doista nešto znači i da mogu izravno sudjelovati u europskoj e, demokraciji? Ne govorim samo o izboru kandidata na više pozicije, nego govorim o sudjelovanju u dijalogu i donošenju odluka. Govorimo o demokraciji E, međutim, e, postoje pogodnosti samo za populiste u nekim segmentima. E, ne možemo popustiti euroskepticima. Budućnost Europe nije za konformiste ili skeptike, nego je riječ o egzistencijalnom pitanju. Hvala. Gospodine Puđmon, prihvaćate li pitanje od gospođe Monserrat? Da, izvolite. Europa je politički projekt koji počiva na vladavini prava i poštivanju vladavine prava i riječ je o zajednici ljudi eh, koji pripadaju u Uniju E, Europa e, ne stoji e, za bezakonje, a vi ste pobjegli od zakona. Govorimo o vladavini prava. Imunitet ne znači da se može proći nekažnjeno ukoliko se počini prekršaj ili kazneno djelo. Treba biti dovoljno odvažan suočiti se sa zakonom. Izvolite. Gospođo Monserrat, e, smatram da ste vi ti koji trebate poštivati pravila i poslovnik ovog parlamenta i trebate biti svjesni e, toga da postoje odredbe prema kojima e, zastupnici u Europskom parlamentu uživaju presumpciju nevinosti. Ja ne znam o kojem kaznenom dijelu govorite i kojem sudu. Trebamo li oboje poštivati zakone i vladavinu prava? Naravno. Zastupnik Tajani, minuta i 30. Signor Presidente, la prima cosa da fare... Gospodine predsjedniče, prvo što trebamo napraviti jest da se Europa treba vratiti politici. To je prva stvarna velika reforma koju trebamo, da Europa bude u mogućnosti prihvatiti velike unutarnje i vanjske izazove. Trebamo drugačiju političku ravnotežu, trebamo imati jedinstvenu vanjsku politiku, jedinstvenu obrambenu politiku. Vidjeli smo krizu <clears throat> na Bliskom i Srednjem istoku, u Libiji, u e, Venezueli. E, Situacija u Kini je takva i gdje Europa mora odgovoriti. E, nacija koja će biti jaka i e, povezana, to ne znači odreći se nacionalnih država. Nitko u Europi ne želi uništiti nacionalne zajednice, nema malih domovina. To su domovine koje će biti u politici političkom smislu u Europi koja će biti politički jača. Ne možemo nelegalnim referendumima rješavati problem E, u Europi kroz nereprezentativnu demokraciju koje idu protiv volja naroda. E, pa, naroda koji su izabrali svoje predstavnike. Moramo dakle ojačati ulogu Europskog parlamenta koji će e, imati ovlasti zakonodavne inicijative kao svim parlamentima na svijetu. Dakle i u novoj konferenciji moramo dati mjesta za volje i glas građana, a ali moramo dati također riječi izabranim predstavnicima, primjerice gradonačelnicima i predstavnicima regija koji sjedaju u odboru regija. Hvala gospodin Silva Pereira na jednu minutu. Hvala. Hvala lijepa. Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jako dobru mogućnost kako bismo potaknuli angažman i uključenost građana u europske projekte. Međutim, postoje tu određeni preduvjeti. E, mora postojati e, stvarna, istinska, otvorena rasprava e, koja će obuhvatiti građane i udruge civilnog društva. Drugo, u raspravi naglasak treba biti na očekivanjima građana i na ostvarivim ciljevima. Ništa nećemo postići ukoliko budemo vodili e, kaotičnu raspravu i razgovarali o neostvarivim ciljevima e, i o svemu i svačemu bez donošenja nekih odluka. Trebaju nam rasprave i dijalog koji će na koncu pomoći i omogućiti institucijama da dođu do određenih odluka, a kako bi na koncu Europa e, bila kontinent e, većeg blagostanja i demokracije za svoje građane. Hvala. E, zastupnica Han, jedna minuta. Hvala. Mladi su budućnost Europe. Drage kolegice i kolege, sigurno ste i vi e, više puta to rekli u predizbornoj kampanji, a sada možete pokazati da to doista i mislite, jer konferencija o budućnosti Europe je konferencija o sljedećoj generaciji, a to znači da moramo omogućiti sljedećoj generaciji da sudjeluje u razgovoru. I tu mora postojati poštivanje i poštovanje i prema mladima i prema e, skupštini zastupnika. Očekujem e, poštovanje i od ovog doma i od nacionalnog parlamenta i e, prema njima. E, trebate poslati ovamo i mlade predstavnike jer onda im možemo reći da poštujemo njihovo mišljenje. Možemo im pokazati da sami aktivno mogu sudjelovati u oblikovanju svoje budućnosti u svojoj Europi. Hvala. Molim vas nemojte zviždati. Zastupnik Lager, minuta i 30. Hvala lijepa. Slušam ovu raspravu i e, smatram da je jako dobro da predlažemo rezoluciju e, koja ide na dobrobit budućnosti bolje budućnosti Europe. Nekoliko stvari bih želio reći. Svjesni smo problema. Upravo zato što ih prepoznajemo, želimo iznaći rješenja za ove probleme, kao što je rekao gospodin Fehofstadt i neki drugi. E, ti problemi povezani su s izazovima koji su pred nama, migracije, e, životni standard i tako dalje. E, ne možemo pronaći rješenje ako ne radimo zajednički na njemu. Drugo, nacionalne interesi. Da, E, trebamo voditi računa o nacionalnim interesima, ali to i činimo jer nacionalni interesi su istodobno i europski interesi. E, bolja budućnost e, moguća je jedino ako imamo zajedničku viziju koju dijelimo s našim građanima i nadam se da ćemo u sklopu ove konferencije krenuti tim putem. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Vilimski na jednu minutu. Izvolite. Ispričavam se. E, prihvaćate li pitanje? Je li to nešto što ste unaprijed dogovorili ili je to spontano? Izvolite, gospođo zastupnice. Hvala, e, gospodine Bözeler. Slažem se da nam treba snažna rezolucija E, međutim, e, moram e, reći da što se tiče ove rezolucije, tu bih spomenula i Poljsku i Mađarsku, tu se ništa ne događa. Kako osigurati da ova rezolucija neće značiti da ćemo samo voditi beskonačne rasprave i da nećemo ostvariti onaj cilj koji želimo ostvariti. Hvala lijepa. Postoje dva preduvjeta kojima ćemo osigurati da ovo ne bude rasprava bez ishoda. E, trebamo definirati što želimo ostvariti. Želimo određene izmjene ugovora, želimo redovite procedure u ovom domu i uključenosti drugih institucija i kao drugo nećemo ići samo od prema gore kao što je rekao zastupnik fehofštat nego ćemo predstaviti rezultate našim građanima i pitati ih slažete li se da su to dobri rezultati. Jedino na taj način se može preuzeti odgovornost e, za sve te odluke i rješenja na našem kontinentu. Hvala. Zahvaljujem Zahvaljujem. Zastupnik Vilimski. Hvala lijepa. Ako želimo uzeti u ruke budućnost e, Europe, e, moramo postupati e, drugačije, jer praktički ne suočavamo se sa stvarnim problemima. Pogledajmo migracije od 2015. Još uvijek niste u stanju uspostaviti dobar sustav zaštite vanjskih granica. I drugi primjer, ekonomija, monetarna politika. Na koncu imamo politiku nultih, odnosno minus kamata kako potaknuti gospodarski rast. E, gdje tu možemo govoriti o uspjehu, a zanemarujemo i marginaliziramo neka središnja bitna pitanja e, klimatsku krizu, govorimo o e, naknadi za emisije CO2, zapravo tu ne uspijevamo definirati standarde i e, svaki mjesec e, više od stotinu vozila prevoze zastupnike iz Brisela u Strasbourg i natrag. Niste li svjesni toga da je budućnost Europe u decentralizaciji? Pogledajte s kojim su problemima suočeni naši građani. I tek na taj način, ako riješimo te probleme, moći ćemo ostvariti uspješnu budućnost Europe. Hvala. Zastupniče Velimski, e, pitanje vam želi postaviti zastupnica Gaman. Prihvaćate li pitanje? Izvolite. Gospodine Velimski, e, ništa niste rekli o samoj temi, ali pitanje e, Zašto ne bismo mogli uključiti građane da sudjeluju i dadu svoj doprinos u raspravi o konferenciji o budućnosti Europe? E, vi zapravo ne želite čuti glas građana jer oni imaju daleko veće povjerenje u Europu nego što vi to mislite. No, cijenim ovo e, što ste rekli, iako ste novi u ovom e, domu. E, ja sam ovdje već bio i znam da smo već x puta razgovarali o budućnosti Europe, o sudjelovanju građana, uključivanju građana i svih onih koji žele sudjelovati. A zapravo ovdje ne postoji konsenzus. Postoji pet različitih scenarija o budućnosti Europe i od 2016. do danas u ovom domu svi se boje definirati stvari. To je moj prigovor u odnosu na ovaj dom i ovo tijelo. Hvala. Zahvaljujem. E, sljedeći je na redu zastupnik Bušade. Hvala lijepa. Nakon e, ugovora o Lisabonu došlo je do financijske krize, migracijske krize, Brexita i niti jedan od tih velikih problema nismo uspješno riješili. Sjajno je razgovarati o budućnosti Europe, međutim čini mi se da je rješenje naprosto ići e, dalje bez obzira na probleme s kojima smo suočeni idemo e, dalje i sve više se približavamo ponoru. Mislim eh, da je jedan od osnovnih problema što su određene grupe u ovom parlamentu isključene od mogućnosti sudjelovanja u pripremi rezolucije. Eh, riječ je o procesu u kojem eh, je više od 20% europskog stanovništva isključeno. Postoji dio društva koji želi da Europa bude slobodna, da postoje suvereni narodi koji štite svoju tradiciju. Podsjetio bih i na nešto što zaboravljate. Budućnost je u našoj tradiciji, našoj baštini i našoj kulturi. E, zastupnik Samon, želi vam postaviti pitanje. Jeste li ga spremni prihvatiti? Da. Izvolite. E, htio bih ovdje izbjeći određene zablode. E, dva govornika iz vašeg kluba e, tvrde nešto što nije točno. Vi tvrdite da ste isključeni iz mogućnosti sudjelovanja u pripremi ove rezolucije. To nije točno bila je vaša želja da se povučete. Nama je to bilo žao. E, nama bi bilo drago da imamo rezoluciju u kojoj su sudjelovali predstavnici svih klubova. Vi ste se sami povukli. Mi vas nismo isključili. Zar niste svjesni toga? Meni je jako žao, ali moram reći da se ne slažem s ovim što ste rekli. Kao član odbora za ustavna pitanja vidio sam da je prijedlog stavljen na dnevni red prvog sastanka e, i tema je bila tješnja suradnja u Europi i definirani su e, članovi koji će raditi na tome. Kako mijenjati nešto što je unaprijed gotovo? da ste krenuli od e, međusobnog poštovanja i uvažavanja, situacija bi bila drugačija. Zastupnik Papadimulis, minuta. Hvala lijepa. E, što se tiče Europe, treba nam fleksibilnija i snažnija Europa, ali isto tako i e, demokratičnija Europa, pravednija i ekološki svjesnija. Jedino na taj način možemo izbjeći nazadovanje u razvoju Europe i povratak u mračnu prošlost. S obzirom na populističke i ekstremističke težnje desnice i upravo zato je važna vrlo snažna uloga Europskog parlamenta. Ne smijemo se ograničiti na elite. Moramo omogućiti sudjelovanje običnih građana i upravo zato mi smo kao GUE potpisali ovaj prijedlog rezolucije iako smo željeli malo radikalniji pristup Međutim, ne želimo podržati krajnju desnicu.

Zastupnice Hubner Zastupnica Poštovane kolegice i kolege, ova dvogodišnja konferencija može biti potpuno drugačiji proces, a ne prilika za populističke izjave. Imamo mogućnost uključiti građane u eh, ravnopravnu raspravu o budućnosti Europe. Neovisno o konačnom ishodu, ova konferencija je politički proces koji ima e, vlastitu vrijednost i može dovesti do unapređenja povjerenja u Europu među građanima. Ovakav nezapamćeni otvoreni dijalog može omogućiti rast Europe i rast demokracije među građanima. Ovu konferenciju vidim i kao nastavak na ono što je bilo novo u zadnjim europskim izborima. E, Nikada prije e, u prošlosti e, nije bilo ovakvih zajedničkih poruka u sklopu predizborne kampanje. Mi znamo da ne možemo građanima samo nuditi da slušaju ono što političari imaju za reći o globalizaciji, klimatskoj neutralnosti, zelenoj politici, E, socijalnoj pravdi, konkurentnosti i tako dalje. Građani žele sudjelovati, zajednički e, se nositi sa izazovima e, kako bi mogli ostvariti svoja očekivanja i snove. Moramo naučiti kako slušati naše građane. Hvala. Hubner, imate pitanje, prihvaćate li pitanje koje vam je upućeno? Ne prihvaćam, mislim da je vrijeme da nastavimo s raspravom. Hvala vam, gospođo Grapini, ima riječ minutu. Hvala vam, predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Moramo priznati da je ovaj prijedlog za konferenciju E, došao zbog krize kroz koju prolazi Europska unija i potrebno je provesti analizu, potrebno je vidjeti jesu li političari poduzeli prave mjere, jesu li dovoljno komunicirali s građanima i pitanje je jesmo li doista poduzeli dovoljno, jesmo li se savjetovali s građanima e, kada smo odlučili donijeti odluke u njihovo ime. Kada imate e, tvrtku, menadžment uvijek odluči poduzeti nešto novo ako stara praksa ne funkcionira. Treba biti oprezan kada je riječ o ovoj konferenciji. To je jedna nova platforma kojom želimo okupiti građane i približiti ih Europskoj uniji. I tu trebaju sudjelovati nacionalni parlamenti. Ali struktura je već unaprijed određena u prijedlogu. Sada je važna provedba. Važno je da ne povećamo troškove i birokraciju. Znači, podržati rezoluciju i smatram da je svi trebamo podržati jer je konferencija dobar način za komunikaciju sa građanima. Hvala, gospodin Gorenc. Hvala lijepa. E, ne, e, zato što ne smijemo ne pokrenuti ovu konferenciju. E, moramo, zato što je evropski motor pokvaren, moramo sada proučiti situaciju jer moramo paziti da ne odemo u drugu ligu. Moramo se zapitati zašto smo sada u jednoj tako blokiranoj situaciji. Konzultirati građane o budućnosti je dati riječ razočaranima i dati riječ mladima. onima koji nedostaju argumenti i motivacije za tu konferenciju trebali bi se nadahnuti porukama mladih Britanaca koji su razočarani Brexitom. Gospodin Brajer. Gospođo predsjednice, na koji način možemo e, ostvariti taj cilj da europska politika bude na dobrobit većine naših građana, a ne na dobrobit velikih koncerna? E, na koji način možemo omogućiti našim građanima izravno sudjelovanje u izravnoj demokraciji? Kako e, ponovno uspostaviti povjerenje naših e, građana? Jer u protivnom e, će doći do raspada i preuzimanja od strane nacionalista. Kako bismo to spriječili, trebaju nam temeljite i radikalne promjene u Europskoj uniji. Nadam se da ćemo u sklopu ove konferencije ostvariti određene pozitivne pomake. E, međutim, od e, samih predstavnika u e, institucijama Europske unije očekivati da sami sebe reformiraju, to mi se čini doista previše za očekivati i zato moramo doista e, zatražiti izravno sudjelovanje građana i omogućiti referendum e, našim građanima kako bi donijeli odluku o tome kakvu Europu žele. Hvala. Hvala na minutu gospodin Bardela. Hvala lijepa. Sutra ćemo imati socijalnu Europu, Europu koja štiti, demokratsku Europu. Već više od 30 godina nam političari pjevaju istu pjesmu, daju obećanja koje nikada ne održe. Ni najbolje namjere na svijetu neće uroditi plodom, sve do Europa neće počivati na slobodnoj suradnji među europskim državama, nacionalnim državama, dakle poštivanje suverenosti svakih. E, bit Europe je njezina politika zaštititi građane pred divljom globalizacijom, umjetna inteligencija, ekologija i tako dalje. Zbog vašeg europskog modela svugdje smo doživjeli neuspjeh jer konkurencija s Amerikom, Rusijom i Kinom e, nije uspjela. Mi smo sada nemoćni. Konferencija u budućnosti trebala bi zapravo biti tu da zaista promijenimo smjer, ali ne nemam iluzija. Imam, imate pitanje od gospodina Habiba, prihvaćate li pitanje? Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Bardela, slažete li se da je ovaj eh, naziv konferencije pogrešan? Trebalo bi e, to nazvati konferencijom o budućnosti Europske unije, a ne Europe. I smatrate li da je ta konferencija suvišna jer budućnost Europske unije je poprilično crna i Europska unija će se uskoro raspasti? Ja ne miješam Europu i Rusku uniju. Europa je kontinent koji je izmislio nacije i tu su vjerojatno najljepše e, nacije na svijetu, ali Europska unija u posljednjih 30 godina uništava nacije. I drago mi je da britanski narod ponovno postaje slobodan, ali mislim da ne možemo zamisliti europsku suradnju bez Britanaca i morat ćemo osmisliti partnerstvo i novu formu europske e, izgradnje i britanskog nacije. I dalje možete upućivati pitanja, ali samo jedno pitanje pogovorniku Gospodin Zile ima riječ. tukšs kraus automašīnas pāri visai Eiropai, Viņi diez vai tic Eiropas vērtībām. Moramo reći da e, građani gledaju kako prazni kamioni idu preko Europe, onda se pitaju puno toga. Europski proračun e, koji je za Europu 20% manji od proračuna Sjedinjenih američkih država. Smanjujemo kohezijska sredstva kako, što će se dogoditi? Mlade iz perifernih dijelova Europe će pobjeći i e, otići u središte Europske unije. U svakom slučaju građani ne mogu vjerovati u tu Europu. Kada ćemo tražiti da veća suverenost e, bude tu e, i građani nisu svime zadovoljni. Građani e, bi trebali glasati za transnacionalne liste, ali to ih e, neće razveseliti jer rizik je u tome da uništimo ono što smo dobro postigli u Europi. Gospodin Vilum, na jednu minutu. Europska unija je na strani najbogatijih i multinacionalnih poduzeća. To šteti klimi i okolišu. Potrebno je uspostaviti uravnoteženu demokratsku e, suradnju koja će na prvo mjesto staviti građane i klimu. I stoga je potrebno e, povesti temeljitu raspravu o tome kako funkcionira Europa teme ne smiju biti unaprijed zadane jer ishod će uvijek biti deregulirana tržišta i centralizacija. Potrebno je doista uključiti građane, predstavnike civilnog društva i nacionalne parlamente. Dakle, zalažemo se za ovu rezoluciju. Građane treba pitati što misle i treba poslati jasnu poruku Europskoj komisiji ako se građane doista na stvaran način ne uključi u raspravu, onda nam građani to nikada neće oprostiti. Gospodin Tajs na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, budućnost Ujedinjene kraljevine je svijetla i puna novih prilika jer sada napuštamo Europsku uniju i to za samo dva tjedna. E, sada je prilika da vodimo svoju zemlju onako kako mi to želimo, a ne kako nam to nalaže Europska unija. Prilika je da smanjimo poreze i pametno reguliramo ekonomiju, da se natječemo na globalnoj pozornici bez nepotrebnog protekcionizma. To je prilika da napokon imamo dobru policiju za, politiku za migracije i na dobrobit naše našeg gospodarstva i građana. Državne potpore ćemo koristiti za svoje industrijske e, sektore. Naše, naša stopa zaposlenosti je visoka, stopa nezaposlenosti je niska, to pogotovo i vrijedi za naše mlade ljude. I gospođo predsjedateljice, predlažem da kada je riječ o E, preostalim državama članicama i njihova budućnost može biti svjetla. Samo je riječ o tome da, da ponovno uzmu kontrolu u svoje ruke i da slijede naš primjer. Gospodin Karas, e, na minutu i pol. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, gospođo povjerenice, doista se nadam da se većina nas slaže da je naša budućnost snažna, vjerodostojna i učinkovita i svi mi, čitava Europska unija, svi građani, e, regije e, i nacije. To je naša zajednička budućnost i građani moraju u tome biti naši saveznici. Učinimo ih našim saveznicima. Trebamo se odmaknuti od previše političkih rasprava i doista razgovarati o budućnosti europske demokracije kada je riječ o postupku donošenja odluka i jednoglasnosti o proračunskim pitanjima, o referendumima. i o ulozi Europe na globalnoj razini, o obrmenoj politici budućnost e, zahtjeva da pronađemo rješenja za buduće izazove. Vrijeme je da imamo jedinstveno tržište bez granica, da imamo i proračun koji je doista u skladu s razinom i sa stanovništvom Europe. Dakle, za budućnost, za dobru budućnost potreban je dobar dijalog u europskom duhu, u duhu djelovanja. To treba potaknuti i to treba omogućiti. Imali smo jako dobar odaziv birača na izborima. Dakle, sada je vrijeme da se zajednički uhvatimo u koštac s tim izazovima. Hvala. Gospodin Pizapijer, na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Prošlo je sada već gotovo 80 godina od kako je Altiero Spinelli i eh, Alberto Rossi koji su bili eh, u zatvoru na fašističkom otoku su pitali o tome da je potrebna obnova i konkretno i nama to sada treba, a budućnost, konferencija budućnosti Europe pruža nam tu jedinstvenu priliku i možda jedinu priliku da se kontaktiraju građane ne samo u gradovima, već i na selima i na periferijama, da čujemo što kažu oni E, i oni koji su protivni i koji ne dijele sadašnje viđenje Europske unije. To je mogućnost da se transformiraju ideje, angažman europskih institucija, a i e, ako treba izmjenu ugovora. Sve ono što će izaći iz te konferencije u protivnom vjerojatno ćemo propustiti jednu od jedinstvenih prilika i posljednjih prilika za promjenu. Put pred nama nije niti lak, niti siguran, ali treba ga prijeći i učinit ćemo to strastveno i s uvjerenjem. Hvala gospođo Harancova na jednu minutu. Hvala lijepa. E, konferencija o budućnosti Europe je proces e, u sklopu kojeg se trebamo baviti tako velikim pitanjem kao što je naša zajednička budućnost. E, što ćemo dalje činiti? Koje ćemo korake i odluke poduzeti? I zato je važno uključiti europske građane. E, već prošle godine ovdje smo čuli pozive na promjene. E, nitko ne govori o tome da je sve u najboljem mogućem stanju i da nam ne trebaju promjene. Trebaju nam promjene i zato trebamo čuti kritike, komentare, e, što radimo dobro, što radimo loše, gdje treba uvesti promjene. Jer takozvani briselski balon nije nešto što građani promatraju pozitivno. Suočeni smo s velikim promjenama, tehnološkim, sigurnos, tehnološkim sigurnosnim, ekološkim i najgore što bismo sada mogli učiniti je ništa ne poduzeti, ponašati se kao da je sve normalno. Za mnoge bi to bilo zgodno, međutim e, to bi bilo potpuno pogrešno. Hvala. Gospodin Boselarga vam je uputio pitanje, prihvaćate li ga? Izvolite, imate 30 sekundi. Gospođo Haranzova, drago mi je što ste spomenuli smisleno sudjelovanje građana. O tome se puno raspravlja. Zanima me što to pod vama podrazumijeva, kako organizirati takvo sudjelovanje uz velik broj e, građana. Izvolite. E, kada bi to bilo samo do mene, ja bih organizirala razgovore s građanima, e, najradije s mladim ljudima. Ja razgovaram s mladima u zemlji i u regiji iz koje dolazim. Oni žele sudjelovati, e, žele se angažirati i trebamo pozvati građane, trebamo pozvati mlade u naše institucije, oni mogu biti pokretač. Gospodine Inzli, kolege i kolegice, Brexit je upozorenje svima nama. Upozorenje što se događa kada obični građani promatraju Europsku uniju kao nedostupnu i daleku. Odjednom postane lako financiran demagozima i populističkom tisku da okrenu građane protiv Europske unije i da potiču euroskepticizam. Za Ujedinjenu kraljevinu je prekasno, ali bilo bi tragedija da Europska unija ne izvuče pouke iz katastrofe koja se zove Brexit. Ako će zaključci ove konferencije išta vrijediti, onda glas građana i civilnog društva mora biti jasno poslušan i uzet u obzir. Ne možemo imati e, samo besmislenu konferenciju e, zabrinjavajuće da velika poduzeća s lakoćom utječu na politiku e, bilo koje vlade, a ne vladine organizacije i građane se ušutkava. Ova konferencija o budućnosti Europe je ključna i apsolutno je neophodno da iskoristimo priliku kako bi se čuo glas svih europskih građana. A ja i moja država, mi smo ponosni europljani i dat ćemo svoj doprinos. Hvala vam. Gospođa Hutasari, vi ste sljedeća na redu, ali isto ste tako htjeli uputiti pitanje. To sada neću dopustiti. Žao mi je, ali nemamo puno vremena i kolege su mi rekli da, da bi sada najpametnije bilo da E, ukinemo e, za sada plavi karton, dakle nećete moći postavljati pitanja. U 12 sati imamo sjednicu i trebamo pripremiti vječnicu. Dakle, morat ćete sada prihvatiti moje pravilo, a o ovom postupku možete kasnije razgovarati. Hvala vam na suradnji i sudjelovanju. Gospođa Hudasari na jednu minutu. Samo malo, ispričavam se, pogriješila sam. Vi ste imali pitanje u vezi s poslovnikom. Imate riječ. Ispričavam se, ali osporavam vašu e, odluku o plavom kartonu. Imamo sat vremena do kraja rasprave i do početka sljedeće rasprave. Jasno mi je što želite e, reći, ali mislim da bi se trebali nastaviti ovu raspravu. Ova rasprava ima koristi od plavog kartona i stoga mislim da treba nastaviti i da zastupnici i dalje trebaju imati mogućnost e, postavljanja pitanja. Meni je jako dragi taj sustav, e, mislim da on funkcionira, ali ne mogu dopustiti da e, se ova rasprava predugo, da se odulji. Ova rasprava je dobra i možemo kasnije nastaviti raspravljati o procesu, ali nemam sada fleksibilnost. Nemamo dovoljno vremena, dakle molim vas da prihvatite moju odluku. Sada nastavljamo s raspravom. A o postupku se možda može kasnije raspraviti, on se možda može mijenjati. Gospođo Hutasari, imate riječ na jednu minutu. Hvala vam u totalitarizmu postoji suradnja samo s onima koji se slažu. Nas se nekad smatra kao da smo prijetnja. Brexit se smatra prijetnjom i nacionalizam. Međutim, za koga je to prijetnja? Pa najmanje za narod i za suverenitet država. Međutim, s druge strane, to je prijetnja e, za socijaliste i za njihov projekt Europske unije i za vodstvo Europske unije koje smatra da se ponovno treba okrenuti socijalizmu. Brexit je izazvao veliku paniku. Sada je riječ o tome da građani trebaju sudjelovati u raspravi, ali to izgleda ne uključuje sve građane. Primjerice, populiste se e, odbacuje, njih se negira. Hvala. Ako pogledate na sat, e, gospođa Stupnica se držala vremena. Gospodine Epping, eh, na... Hvala lijepa. Evo, nalazimo se na raskržju i situacija je vrlo jasna. E, suverena evropska država s vlastitom vladom, vlastitim poreznim sustavom ali europski konzervativci žele drugačiju Europu, žele Europu suverenih država koje će međusobno surađivati. Želimo međudržavnu suradnju, e, želimo da prestanemo s ogromnom birokracijom koja sada postoji, koja e, nije više potrebna. Želimo imati jedan kompetitivni projekt i mi ćemo krenuti u raspravu o tome s pojedinim državama članicama. Mislimo da građani se trebaju izraziti putem referenduma. Ne da ispitujemo građane ovdje i ondje na jedan nebulozan način. Treba govoriti o budućnosti Europe umjesto da budu subvencionirani. Gospođa Fox na jednu minutu. Ovo je najbolja rasprava koju sam pristovala u ovoj vječnici i kojom jako dobro predsjedavate gospođo Guinness. Čak je i gospodin Verhofstadt pokazao da e, da je ponizan. Kažete imamo problem, imate ga. E, postoji opasnost da se na površan način građani uključe u debatu, ali to nije prava situacija jer evropski građani govore i slobodno raspravljaju bez pomoći birokrata. Europski građani vrlo često i viču a i kažu kojim je mišljenje na nacionalnim izborima i na referendumima, ali to se ne uzima u obzir. Kada kritiziraju europske institucije i uz mjere štetnje, mnoge institucije nisu popularne e, kada se o tome kaže, onda nas se optužuje da smo populisti e, i, e, ali, ili krajnja desnica, ali mi smo zapravo ljevičari. Ne mislite ozbiljno kada kažete da ćete konsultirati građane, o, ako ih okrivljujete čim oni ne misle na način na koji vi mislite. Oprostite, niko vas ne može dobro čuti, ne možete se više čuti jer sam poštujući vrijeme koje vam je bilo dodijeljeno i ja sam vam uh,